akt će biti u zapisniku sa ovog zasjedanja plenarnog parlamenta objavljen. A sada prelazimo na dnevni red i na plan rada. Prema članku 49 je konačni nacrt prihvaćen 10. srpnja podijeljen. Prema tome za utorak će ECR frakcija tražila je da se izjavi da se dobije izjava vijeća i komisije o uništavanju kemijskog oružja u Siriji i stanju u Italiji. u vezi tog zahtjeva gospodin Marijas uzima sada riječ. Izvolite gospodin Marijas, recite što će biti sa tim zahtjevom, riječ o Siriji i Italiji. Dakle, u ime ECR kluba zastupnika ECR-a mi tražimo da se u utorak da dobijemo izjavu visoke predstavnice Europske unije za vanjske poloslove Lady Ashton koja će nam reći gdje je naša politika sada u vezi uništenja sirijskog arsenala kemijskog oružja i stanja u sredozemlju i talijanskih problema s izbjeglicama i operacijama Mare Nostrum. To je nešto na što mi sada trenutno jako, jako ozbiljno gledamo. Američki brodovi u srednjem, e, u sredozemlju inače uništavaju to mm, sirijsko kemijsko oružje koje smatramo da je strahovito opasno po okoliš. Zato tražimo da vidimo mi smo taj cijeli postupak će trajati 60 dana to uništavanje. E sad mi zato želimo da vidimo koje su konkretne mjere vijeće i Europska komisija poduzeli i što su poduzeli da izbjegnu i spriječe svaki mogući nesretni slučaj, bilo kakav incident ekološki ili bilo kakav drugčiji sa tim opasnim uništavanjem kemijskog arsenala Sirije u sredozemlju. Mi smatramo da se kemijsko oružje Sirije trebalo događati izvan prostora sredozemlje i to u područjima koja nisu naseljena, koja su jako udaljena. Jer ovo što sada američki brodovi rade je strahovito opasno. Donosi silne opasnosti za čitav niz državljana Evropske unije, pogotovo na Kreti. Stoga tražimo da sutra dobijemo izjavu od eh, Lady Ashton i želimo debatu o tome. Hvala. Ja sada možemo eh, pozvati da nam kažete ko je za, ko je protiv tog zahtjeva. Ali prvo jedno pitanje. Tko želi govoriti za ovaj zahtjev, dakle u prilog ovom zahtjevu. Gospođa Hans, da, to je strašno važna tema. Mi smo svi suglasni da se to kemijsko oružje mora uništiti, ali pitanje postupka, procesa kako će se uništiti tokom oružje. Posljedica po okoliš, to je nešto što mi želimo da se ovdje razmotri i raspravi i moja frakcija, moj klub zastupnika podupire. A sada protiv e, se želi izjasniti gospođa von Storch, čini mi se. Ili imamo još nekoga ko se želi protiv tog zahtjeva izjasniti? Ne, nitko, čak ni gospođa Storch, dobro. Ok, onda e, idemo glasati. Ko je za, nek digne ruku. Ko je za ovo da se razmatra ovaj zahtjev? Ko je protiv sa da nek digne ruku. Tko je suzdržan? Dobro, to moram sad elektronskim putem još prokontrolirati jer je bilo malo nejasno. Jesu li svi svoje kartice umetnuli? da možemo elektronske kontrolirati. Dobro. Otvoreno je glasovanje. Otvoreno. Jesu li sad svi glasovali? Zaključa, dakle zatvaramo glasovanje. Znači 148 za, 138 protiv, 57 suzdržanih. Prema tome prihvaća se zahtjev da se e, debati da se otvori rasprava sutra uz izjavu Lady Ashton o stanju uništavanja kemijskog oružja u Siriji. Sad prelazimo na daljnje zahtjeve za utorak. Vi ste se ponovno javili, li to u vezi dnevnog reda, što ste se javili? Dnevnog reda za utorak, tu smo sad, mi smo sada na dnevnom redu planu akcije naše za utorak. Čujete me? Dobro, sad me čujete. Štovani predsjedniče, drage kolege, imam jednu napomenu u vezi dnevnog reda i odnosi se na ovu točku upravo za sutra. Meni je jasno da je e, rok za podnošenje amandmana vrlo kratak i da je istekao, ali međutim ja imam jednu jako kratku poantu. Sutra ćemo razgovarati o najvažnijoj osobi Europske unije za sljedećih pet godina. Riječ je o predsjedništvu Europske komisije. To je apsolutno najvažnija dužnost koju možemo bilo kome dati. I mi smo zakazali jednu raspravu sa 90 minuta. Ta je znači rasprava jednako tako dugačka kao što je bila 25. veljača o normaliziranju računa svih poduzetnika u željezničkom prometu. Prema tome mislim da predsjednici klubova zastupnika u svom nacrtu dnevnog reda jednostavno nisu bili dovoljno svjesni ili jednostavno nisu dovoljno uzimali u obzir ozbiljnost te teme. Prema tome ako mi želimo poštivati građane i njih dovoljno ozbiljno uzimati mi moramo puno duže od 90 minuta raspravljati o toj temi. Puno, puno duže. Dakle, to nije nikakav prilog e, našem dnevnom redu, nego zapravo poslovniku o čemu vi govorite, pa to ne mogu sad više dalje dopustiti. Sad prelazimo na srijedu. Ovdje je frak, dakle, klub Ljevice htio raspravu o eskalaciji, dakle, tražili su zapravo rezoluciju o eskalaciji nasilja između palestinaca i izraelaca. Gospođo Cimer, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ja bih želio ime svoje, ja bih željela u ime svoje frakcije da ne samo da imamo raspravu sa visokom predstavnicom za vanjsku politiku o stanju u Izraelu i Palestini, nego i da osim te velike rasprave e, usvojimo i rezoluciju. Preko vikenda se situacija dalje zaoštrila, pogoršala, imamo novu eskalaciju, spiralu naselja, mi kao parlament ćemo se ponovno sastati tek nakon ljetne pauze. Prema tome s moje pozicije je nužno potrebno da se o tome ovdje izjasnimo i to ne samo u okviru rasprave sa Lady o naše visoko predstavnici za vanjske poslove, nego da se svima jasan signal pošaljemo kroz jednu rezoluciju kako ćemo prekinuti tu eskalaciju. Imamo već više od 170 mrtvih, imamo tisuće i tisuće raketa koje padaju na Izrael, ispaljeni su na Izrael, imamo tisuće palestinaca koji su morali dijelom napustiti sjeverni dio pojasa Gaze svog autonomnog područja i uglavnom su pod velikim pritiskom i prijeti im njihov život je ugrožen i mislim da nam prijeti pokretanje jedne ogromne kopnene ofenzive s izraelske strane. Moramo se s tim suočiti i moramo zapravo dati jedan signal iz našeg Europskog parlamenta u vezi te teške situacije koje je sve gora. Dakle, kolega Guerrero za ovo. Hvala lijepo predsjedavajući. Mislim da je točno da ovdje ne možemo čekati do rujna što ćemo učiniti, nego da moramo odmah jasno i glasno reći da smo protiv tog nasilja koji se na Bliskom istoku, odnosno na klasičnom području Izraela i palestinskih područja događa. I treba nam poruka koja će obje strane, barem donekle, pokušati pokrenuti da obustave nasilje. Stoga je naš klub zastupnika za rezoluciju, ako budemo u stanju formulirati rezoluciju, koja će jednim glasom unisano dati stajalište Europskog parlamenta i pozvati na hitan prekid nasilja. A mislim mi znamo da i drugi akteri trenutno pokušavaju na svjetskoj sceni pokušavati postići jedan prekid vatre hitni i, prekid nasilja i pokušavaju naravno ponovnu uspostavu dijaloga i ponovno buđenje jednog poštovanja uzajamnog na tom području poštovanja života. Dobro, da li se neko želi izjasniti protiv tog zahtjeka? Molim gospodin Predar. Hvala gospodine predsjedniče. Ja se slažem da se provede rasprava, ali ne slažem se sa donošenjem rezolucije i čisto sumnjam da u jednoj kratkoj rezoluciji, u tako kratkom tekstu kao što su rekli kolege socijalisti, možemo poslati jasnu poruku, jasan signal e, kao što e, je predstavnik Guja tražio, barem ne u sljedeća dva dana. Hvala. Hvala Hvala Dakle, zahtjev je, imamo raspravu s rezolucijom. Onda ćemo o tome glasati. Ko je za e, zahtjev e, kluba zastupnika Ljevice neka digne ruku. Tko je protiv? Tko je suzdržan? To je više nego jednoznačna većina za prijedlog kluba zastupnika Udružene ljevice Nordiske. Hvala. Time smo zapravo odredili naš radni plan rada za ovu tjedan i ovu plenarno zasjedanje. A sada prelazimo na jednominutne govore, slobodno javljen jednominutne govore, pravilo 163. Kao prvi se gospodin Čakaj javio za riječ. Gospodine Čakaj, imate riječ. Gospodine Čakaj, izvolite. Thank you, Mr.